Good uh, Dobar dan svima, dobrodošli na tiskovnu konferenciju o održivom razvoju. Europska komisija upravo je usvojila paket tri značajna dokumenta u kojoj je razradila strateški pristup za ostvarivanje održivog razvoja te e, e, ulozi održivog razvoja u svijetu. E, možete ga e, pročitati i dobiti te dokumente i na internetu. Sa nama su ovdje prvi potpredsjednik e, gospodin Timmermans, gospođa Mongerini, visoka predstavnica i povjerenik Mimica. Oni će dati par uvodnih riječi, a nakon toga slijede vaša kitanja. Najprije gospodin Timmermans. Evo, vrlo kratko, razlika između E, ciljeva održivog razvoja i milenijskih ciljeva održivi, e, ciljevi održivih razvoja su e, oni koji su vezani za razvoj i vanjsku politiku, o tome će Neven uskoro govoriti, ali također se odnosi ovdje i na stvari koje trebate raditi kod kuće. A način na koji se primjenjuju ciljevi e, razvoja su oni koji se moraju privjerivati u svim područjima. Imamo dakle dvije e, stvari, kazana komunikacija i kako se e, ciljevi razvoja mogu primijeniti na naše politike, način na koji se koriste sinergije među tim politikama. To je dakle prvi dio. A drugi dio će biti o razmišljanjima, o našoj dugoročnoj viziji i tome kako će se ona kasnije razvijati i e, koje će biti naše središnje politike nakon 2020. godine. Naravno, komisija sada radi prvenstveno politikama do 2020. godine. Što se tiče provedbe tih razvoja, mislim da smo ovdje na dobrim temeljima i da ih moramo iskoristiti za dobrobit razvoja Evropske unije. Međutim, postoje i e, izazovi, nezaposlenost mladi, klimatske promjene. E, vidimo i sada da imamo vrlo nestabilno vrijeme, poplave, e, zatim drugi problemi, neregularna imigranti i tako dalje. I prema tome moramo na različitim područjima i ciljeve održivog razvoja moramo uklopiti u sve druge politike, a isto tako moramo komunicirati sa svim dionicima. Sve će to naći u radnim materijalima. Prije nego što predam riječ Federiki, još samo jednu stvar koju želim spomenuti, a to je da ćemo početi sa platformom e, koja će u Europskoj uniji gdje je cilj da razmjenjujemo mm, mm, najbolje prakse. Međutim, za mjesec dana u Briselu, 20. prosinca, održat će se konferencija na temu održivog e, razvoja a e, glavni e, govornici e, će, glavna govornica biti će belgijska kraljica Matilda koji igra važnu ulogu na tom planu i narode. Federika, izvolite. Hvala lijepa. Kao što ste rekli, imamo dakle danas tri važna elementa tog značajnog paketa o održivom razvoju. Najprije komunikacija komisije o 2030. godini, zatim Europski konsensus za razvoj i prijedlog da se politike Europske unije prilagode na zajedničku agendu Ujedinjenih naroda za 2030. godinu, ali isto tako uskladiti to sa Lisabonskim ugovorom i globalnom strategijom. Dok je treći element prijedlog novog partnerstva za Afriku, Karibe i Pacifika nakon nakon sporazuma iz Kotonua. Par riječi najprije o ciljevima održivog razvoja. Možda se sjećate da je prošle godine Europska unija igrala ključnu ulogu u oblikovanju agende za 2030. godinu u novom konsenzusu na svjetskoj razini da se ta nova agenda usvoji i to je bilo jako značajno na razini multilateralnog sustava i sustava Ujedinjenih naroda u koji Europska unija čvrsto vjeruje. I danas smo mi, rekla bih, prvi koji s istom energijom, s istom političkom voljom i težinom radimo na tome da se godinu dana kasnije, dakle, provode te politike i e, u vanjskom djelovanju. Prva je poruka da budući da je Europska unija imala ključnu ulogu u razrađivanju e, agende za razvoj, da mi sada također radimo i na provedbi ciljeva održivog razvoja kako interno, tako i eksterno. Znači, e, borba protiv siromaštva i zaštita našeg planeta. Investiramo također i u ljude izvan naših granica jer to je istovremeno ulaganje i u Europu i za Europu. Dakle, ovdje smo zapravo promijenili pristupanje našoj politici razvoja. Ne radi se samo o dobrotvornom djelovanju i e, ne samo čim se želimo osjećati dobrima i raditi dobro, već sada naglašavamo činjenicu da je u našem interesu da uložimo u ljude u cijelom svijetu i da im pomažemo u e, tome da imaju iste šanse, da imaju održivi razvoj i da je to dakle, u našem interesu. I e, dakle, radimo sa partnerima i dijelimo odgovornost u cijelom svijetu, a takav pristup bit će na dobrobit cijelog svijeta, uključujući dakle dobro i za Evropljane. Druga stvar koju ćemo danas predstaviti jest komunikacija koju smo razradili skupa s Nevenom, dakle Europskom konsenzusu za razvoj. Neki od vas možda znaju da je naš prethodni konsenzus bio napisan prije deset godina svijet se promijenio, Europska unija se promijenila i sada ćemo sažeti ono što e, stoji u tom dokumentu. Prije svega to nije dokument samo komisije i vijeća, već i, e, je to dokument i svake od 28 europskih država. Podržat će ga zajedničke obaveze koje preuzimaju države članice. Dakle, i e, E, okosnica će biti, i to je novina, zajedničko djelovanje. E, surađivat ćemo svim državama članicama, zajednički ćemo objediniti resurse i koristiti sve instrumente koji nam stoje na raspolaganju. Dobro nas je podsjetiti da europske države zajedno s e, su one koji su najveći davatelji humanitarne pomoći u svijetu. Mi smo tu vele sila i tu e, zaista činimo nešto što je bitno. Prije godinu danas sve su države članice odlučile da se kolektivno obvežu ponovno na E, pomoć koja će iznositi 0,7% kao ključnu za iskorjenjivanje siromaštva, ali isto tako kao vrlo bitno da je naši građani budu sigurni. 0,7% je malo na nacionalnom planu, međutim puno kolektivno. Uspiju li sve države članice e, e, ostvariti tu obvezu, podvostručit ćemo ono što za sada izdvajamo i to će imati ogroman utjecaj na razvoj u svijetu. Drugo što želim naglasiti jest da se e, i dalje usmjeravamo na naše tradicionalne politike iskorjenjivanja siromaštva. siromaštva. Naglašavam e, da uvijek sve treba biti i, i jednako, jednakost obrazovanju za djevojčice i žene. To je vrlo bitno ali naš konsenzus ide i dalje od tradicionalnog pristupa i e, istražujemo kakve veze imaju e, razvoje i e, održivi razvoj, mir, sigurnost, uključivost u društvu, to znamo da sve ide rame uz rame. Mi ćemo uključiti u taj program najranjivije zemlje kojima je to najviše potrebno, ali ići ćemo i dalje od toga. Europska unija organizirala je dvije važne konferencije, jedan prošlog tjedna u Srednjoafričkoj republici, a drugi u Afganistanu, gdje se jasno vidjelo kako Europska unija radi na podršci partnera u cijelom svijetu i tu smo pokazali i neki od naših inovativnih e, pristupa. E, također nastavit ćemo raditi sa zemljama koje su e, srednje razvijene i to ćemo također nastaviti raditi. Treći element koji želim naglasiti iz našeg prijedloga jest da znamo da je, su javna ulaganja ključna, ali nisu nikada dovoljna. Moramo mobilizirati i privatni sektor. Europski e, plan za vanjska ulaganja koji smo predstavili u rujnu upravo u ovoj dvorani e, zajedno s potpredsjednikom Katajnenom zaista je ključan. Radimo s poduzećama i tražimo da oni ulaže, a mi ćemo tražiti da njihova ulaganja pridonesu održivom razvoju svih zemalja, naročito u Africi. I naš plan e, je e, mobilizirao 44 e, milijuna eura samo za Afriku. I Također smo predstavili zajedničku komunikaciju za obnovljeno partnerstvo sa zemljama Afrike, Kariba i Pacifika. 2020. godine isteći će e, sporazum iz Kotonua kojim sada e, organizira naše odnose a mi ćemo na osnovu naših dugoročnih odnosa pokušati stvoriti novi savez kako bismo se zajednički bavili nekim odnosima koje i vrijednostima koje već sada dijelimo. I e, mi smo svakodnevno u kontaktu sa zemljama iz tih područja. Mi vrlo jasno pridonosimo nečemu što je ključno za sve nas, a to je provedba globalne strategije predstavljene u lipnju ove godine. A sada s vizije prelazimo na dijelo. Govorimo o globalnoj strategiji za ulaganje u otporna društva i države Govorimo o jednoj e, povezanijoj uniji i to je dio naših prijedloga. Govorimo o vezi između sigurnosti i razvoja, e, angažiranja privatnog sektora. Sve to dakle u našem prijedlogu. Dakle, od vizije do akcije. Prošlog tjedna jako se naglašavao provedbeni plan što smo ga osvojili sa ministrima obrane o globalnoj strategiji vezanoj za obranu. Danas jasno pokazujemo da je provedba globalne strategije nešto što se jako, jako razvija. Ostvarujemo različite ciljeve, počev od ciljeva e, e, razvoja. Mimica, izvolite. Hvala, Carlos. E, dobar dan svima. Kao što su već rekli Franci i Frederika, mi sada imamo tu jednu obnovljenu ili novu e, suglasnost e, Europe koja će našu politiku razvoja u Europskoj uniji pomaknuti od ovih milenijskih razvojnih ciljeva do konteksta tih održivih razvojnih gorova, dakle ti ciljeva. Dakle, to se radi o univerzalnim ciljevima, oni su primjenjivi u cijelom svijetu, oni su nedjeljivi, svi su međusobno povezani, a upravo bi tako trebala biti naša reakcija u smislu provedbe ovih e, ciljeva koji su dio tog našeg konsenzusa europskog oko razvoja. Fredrika je već e, objasnila zašto e, moramo sada prijeći na ovaj novi koncept e, naših održivih razvojnih ciljeva te naše akcije da se to postigne i što je zapravo novo u tome što će biti novo u ovoj našoj politici razvoja. Tu bih samo dodao da e, postizanje tih milenijskih razvojnih ciljeva zahtjeva gospodarski rast ali sada u ovom širem konceptu održivih e, razvojnih ciljeva ključno pitanje nije imamo li dovoljan razvoj, nego je pitanje je li taj gospodarski rast dovoljno održiv, je li on dovoljno inkluzivan. I to je naš odgovor na to ključno pitanje. Tako da ću se sada ograničiti samo na to da e, kažem nešto o budućim ciljevima odnosno koracima koje ćemo poduzeti ovih nekoliko mjeseci pred nama vezano za ove prijedloge koji su dio e, naše te sveobuhvatne strategije, e, tog okvira e, gdje bismo mi zapravo htjeli iznijeti te naše prijedloge. Naravno, konsenzus za razvoj je nešto o čemu će sada raspravljati i zemlje članice na vijeću i u Europskom parlamentu i znam da mi već dijelimo taj stvaran osjećaj toga da je situacija hitna i da e, moramo zajedno nešto napraviti i da je svrha ista. I konstruktivnom suradnjom e, nadam se da ćemo se moći dogovoriti oko jedne zajedničke deklaracije, odnosno izjave koja će biti jedan e, način da podržimo taj naš konsenzus tako da se nadamo da će sve europske institucije, odnosno institucije Europske unije e, u prvoj polovici 17, 2017 e, osmisliti tu zajedničku izjavu kako bismo mi mogli iznijeti naš stav u Njujorku, u UN-u, na ovom forumu na visokoj političkoj razini vezano za e, provedbu tih održivih ciljeva. Dakle, također su tu važni naši odnosi sa zemljama Afrike, Kariba i Pacifika, dakle da idemo dalje od partnerskog sporazuma iz Kotonua, dakle zato što 2020. on ističe. I stoga je važno shvatiti, odnosno vidjeti da, kao što se vidi iz naše komunikacije koja je izdana danas, mi ne predlažemo nacrt e, pregovaračkog mandata za vijeće koji će predstavljati okvir za pregovore sa našim partnerima iz e, Afrike, Kariba i Pacifika, nego se radi o tim e, ciglicama koje će graditi taj naš novi pristup našem partnerstvu sa tim zemljama, tako da očekujemo od država članica kao i od parlamenta da nastavi tu raspravu o ovim prijedlozima koje smo mi iznijeli, odnosno sugestija e, koje se odnose na jedan pravno obvezujući sporazum, e, taj krovni sporazum gdje bi bila tri različita regionalna partnerstva. Tako da bismo mi zaista htjeli već sljedeće godine predstaviti jedan konkretni prijedlog i za e, pregovarački mandat kako bismo pokrenuli pregovore za novi sporazum sa našim zemljama partnerima već početkom 2018. Tako da evo imamo puno posla pred sobom i zajedno sa parlamentom i vijećom, ali naravno mi smo spremni našu razvojnu suradnju i međunarodnu suradnju e, što je moguće više osnažiti e, kako bi ta politika bila što je moguće jača i e, koherentnija kako bismo tu zaista osnažili i našu ulogu, e, globalnu ulogu e, u provedbi održivih e, razvojnih ciljeva. Evo, sada nemamo baš puno vremena za pitanja, tako da ću vas zamoliti da zaista postavljate pitanja samo ovime što je danas rečeno. Evo, kada postavljate pitanja, eh, molim vas navedite svoje ime i mediji za koje radite. Nema pitanja, znači sve je bilo jasno, evo imamo jedno pitanje. Dobar dan, Elodila Mer iz Agencije Europa Jug. E, ja bih eh, htjela postaviti jedno pitanje koje je vezano za eh, reformu kodeksa ponašanja, dakle nije izravno vezano za ovu temu. Gospodine Timmermans, možete li reći kako su to povjerenici prihvatili i da li ste govorili o kontroverznom pitanju koja je sada o povjereniku Ettingeru? Pa e, mislim da sada ovo nije pravi trenutak, u jednom drugom kontekstu ćemo to moći odgovoriti. Danas je ova konferencija e, na temu paketa održivog razvoja. Ako imate pitanja vezano za ovu objavu, znači u tri sata moramo otići, nemamo dovoljno vremena. Hvala vam na pozornosti.